da je dvorana u zgradi SPAK 350050 potpuno spojena na našu vijećnicu kako bi zastupnici i tamo mogli pratiti rad ove plenarne sjednice, a da pri tome poštujemo potrebnu udaljenost. Oni zastupnici koji su na popisu govornika mole se da dođu u vijećnicu i tu će naći svoje mjesto koje je obilježeno oznakom sa njihovim imenom. Zastupnici koji nisu na popisu dobit će upute kako da dođu do svojih mjesta od naših poslužitelja. Podsjećam da imamo potpunu vezu između obje dvorane, da je obvezno nošenje maski, ali govornici koji žele uzeti riječ bez maske moći će to učiniti samo tijekom trajanja njihovog izlaganja. Ponovno otvaram zasjedanje koje je prekinuto 15.5.2020. godine. Zapisnik sa sjednice 13. 14. i 15. svibnja je usvojen i podijeljen je svima zainteresiranima. Ima li prigovora? Nema prigovora, dakle zapisnik se smatra usvojenim. Nekoliko priopćenja. Klub ECR je priopćio odluku u vezi sa imenovanjem člana jednog izaslanstva i ta će odluka biti uključena u zapisnik sa današnjeg zasjedanja i stupit će na snagu na dan ove objave. Sukladno članku 79. poslovnika Europskog parlamenta zajedno sa predsjednikom vijeća sam potpisao sedam akata u okviru redovnog zakonodavnog postupka i naslovi su objavljeni u zapisniku sa ovog zasjedanja. Prelazimo sada na dnevni red koji je usvojila konferencija predsjednika 19.5. u njegovom konačnom obliku sukladno e, članku 57. poslovnika. Priopćavam da nisam e, zaprimio nikakve zahtjeve za izmjenama dnevnog reda, dakle on se smatra usvojenim e, i tako je naš redoslijed zasjedanja utvrđen. Na dnevnom redu imamo raspravu o izjavama komisije i vijeća o europskom planu za gospodarski oporavak Europske unije. Posjećam zastupnike da u ovoj raspravi nije predviđen spontano javljene za riječ, niti ćemo prihvaćati pitanja postavljena putem plave kartice. Želim pozdraviti predsjednicu von der Leyen koja je ovdje sa cjelokupnim kolegijem povjerenika i njima zahvaljujemo na dolasku. Želim sada e, riječ dati državnoj tajnici gospođi Nikolini Brnjacu u ime vijeća. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, hvala vam eh, na ovoj mogućnosti da vam se obratim sa nekoliko riječi o planu oporavka Europske unije koji danas predstavlja komisija. Ovo je vrlo svježa mjera i eh, izaslanstva ga razmatraju u ovom trenutku, tako da možete shvatiti da nisam u mogućnosti osvrnuti se na suštinu ovoga prijedloga, bit će druge prilike za to. U ovoj eh, fazi posjećam e, na to kako predsjedništvo namjerava nastaviti rad na ovom pitanju. Dakle, prvo ću početi od očekivanja zemalja članica. Krajem travnja šefovi država vlada su se dogovorili o osnivanju ovoga fonda i sporazumjeli su se o njegovoj nužnosti i hitnosti i dogovoreno je da će fond biti dovoljan kako bi poduprao potrebne sektore i e, također one dijelove Europe koji su najviše pogođeni ovom krizom bez presedana. Komisija je dobila zadatak proučiti postojeće potrebe i da hitno izradi prijedlog koji će biti u srazmjeru sa izazovom s kojim se suočavamo. Komisija je također dobila zadatak razjasniti vezu sa VFO-om koje prema šefovima država i vlada se treba prilagoditi kako bismo se nosili sa krizom i njezinim posljedicama. Komisija je posljednično pripremila sveobuhvatan paket koji se sastoji od horizontalnih mjera i koji razmatramo danas političke smjernice su bile jasne izaslanstva su razmotrila u tom svjetlu poredloženi paket i sada nastavljaju raditi na detaljima. Da vidimo kako predsjedništvo namjerava ustrojiti ovaj rad. Pa ključna riječ je hitnost. Prošloga mjeseca su šefovi država i vlada preuzeli obvezu da se što prije sporazumiju. Znamo da vrijeme brzo teče i da trebamo što prije djelovati. Naša gospodarstva to zahtijevaju i naši građani to očekuju. Stoga je u odgovornosti predsjedništva nastaviti rad na prijedlogu komisije i to bez odlaganja. U skladu s tim ministri europskih poslova su održali raspravu o sveobuhvatnom gospodarskom i društvenom oporavku Europske unije, što uključuje prilagođeni VFO i instrumente za oporavak i to prilikom neformalne videokonferencije jučer. Nadalje, na dnevni red Korepojera smo uvrstili prvu raspravu o tome odmah nakon predstavljanja paketa već danas. Također eh, će biti potrebni i tehnički susreti kako bismo razmotrili prijedlog prije nego što šefovi države i vlada budu u mogućnosti održati smislenu raspravu i stoga pokrećemo sve službe vijeća eh, uz pomoć eh, sastanaka putem videolinka ili fizičkih sastanaka. Naravno, uvažit ćemo i stajališta parlamenta u ovom razdoblju revidirali smo vrlo pomno rezolucije koje ste usvojili na posljednjoj plenarnoj i e, VFO i sva sredstva također i plan oporavka kao što smo o tom prilikom spomenuli stalna suradnja između vijeća i Europskog parlamenta bit će ključna za cijeli proces bilo horizontalno ili međuresorno. Također, e, ovom prilikom želim e, posjetiti da e, osim VFO-a se provode i drugi pregovori koji se tiču programa koji pretvaraju europsku solidarnost u konkretna dijela na terenu. Vrijeme je ključno, dakle moramo ostvariti što veći napredak na sektorskoj razini. Također moramo iskoristiti svo dostupno vrijeme sada. Naravno, imamo u vidu i buduće korisnike tih programa, što znači studente, mala poduzeća, lokalne vlasti i ostale. Više nego sada treba im naša potpora kako bi pokrenuli projekte. To će također pripomoći oporavku naših gospodarstava, naših regija i naših gradova i e, radujemo se budućem radu s vama u zadovoljenju njihovih očekivanja. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Hvala gospođo Brnjac. Sada riječ ima gospođa von der Leyen. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo, zastupnici. Europa je rasla pokoljenjima i svako pokoljenje ima svoju povijest u Europi. Pokoljenje koje je osnovalo Europsku uniju čulo je govore o trajnom miru odmah nakon uništenja koje je donio rat, ali za sljedeće pokoljenje bilo je bitno zacrtati si kao ciljeve blagostanje zahvaljujući jedinstvenom tržištu i nakon toga zahvaljujući jedinstvenoj valuti. Onda je trebalo okupiti europsku obitelj i primiti u našu obitelj, našu braću i sestre u srcu Europe koji su bili prije odijeljeni od nas. To su sve povijesna postignuća koja su bila izvorom nadahnuća za one koji će doći i koji dolaze u budućnosti i sve ono što smo ostvarili do sada se temelji na uspjesima iz prošlosti. U mnogo navrata moralo se odlučivati i e, uvijek se odlučivalo u korist zajedničkog puta. Dakle, u tim odlučujućim trenucima od uvijek smo nastojali ići dalje zajedno, jer za Europu su od najzahtjevnije bile e, one mjere koje su i davale najveću sigurnost. I na taj način smo stvorili jedan prostor mira i sigurnosti koji ne poznaje niti druge slične modele u svijetu, niti e, je imao prethodne primjere u prošlosti. Nalazimo se sada u odlučujućem trenutku. Sve je počelo od virusa koji je nama nevidljiv i koji je doveo do krize ogromnih razmjera. Ova Europa koju smo gradili 70 godina izložena je teškom ispitu. Nikad se nismo suočili sa tako velikim izazovom u našoj povijesti. Ono što je bilo samorazumljivo svima sada je dovedeno u pitanje. Jedinstveno tržište morat će osigurati ponovno ravnopravne uvjete za sve i morat ćemo također osigurati ponovno sve slobode. Ova kriza ima više ili manje vidljive posljedice po europske države i niti jedna zemlja neće moći samostalno se nositi sa njezinim posljedicama. Ono što ne uspjeva u jednoj zemlji može biti prilika u drugoj. Ono što slabi gospodarstvo na jednoj strani može ga jačati s druge strane. Ovo je daleko veće od sviju nas. Ovo je trenutak Europe. Vidimo ove posljedice po gospodarstvo, fiskalni sustav i po društvo u svim zemljama članicama. Pojavljuju se e, pitanja o suverenosti i raspodjeli tereta i tome treba pristupiti na ravnotežen način. Dakle, pred svima nama je opet e, taj e, to raskrižje, dakle, ili ćemo ići dalje sami i usput ostaviti ljude, regije, zemlje ili ćemo krenuti tim putem zajedno i izgraditi snažan put za sve naše narode i za buduća pokoljenja. Za mene je ta odluka jednostavna. Želim da učinimo ovaj smion iskorak zajedno. Europa je u jedinstvenom položaju i mogućnosti uložiti u zajednički oporavak i zajedničku budućnost u našoj uniji ljudi, poduzeća i e, korporacije ovise jedni o drugima u našoj uniji i kohezija, konvergencija i ulaganja donose dobrobiti svima. I u našoj uniji znamo da su najsmionije mjere one koje donose najviše prednosti za budućnost. I stoga komisija danas predlaže nov instrument za oporavak pod nazivom Next Generation EU koji je težak 750 milijardi eura i on će također se nadodati našem preustrojenom dugoročnom proračunu od milijarde i 300 eura. Sve to zajedno iznosi 1,85 bilijuna eura. To nadilazi tri sigurnosne mreže od 540 milijardi eura koje su dogovorili vijeće i komisija. I to znači da će naš oporavak imati sredstva u visini od 2,4 bilijuna eura. Dopustite da objasnim kako će izgledati program Next Generation EU. Prikrumpit ćemo sredstva time što ćemo podići prag e, vlastitih sredstava i Komisija će iskoristiti svoj e, veliki kreditni redik za posuđivanje sredstava na tržištima. To je hitno izuzeće koje je potrebno u ovoj krizi bez presedana. Next Generation EU će ulagati u oporavak kiva našeg društva, u oporavak jedinstvenog tržišta i uspostavu uravnoteženih platnih bilanci u EU. uniji kako bismo to postigli, trebamo također igrati na kartu zelene, digitalne i otvorne budućnosti, jer će to osigurati budućnost sljedećih pokoljenja. Ovo pokoljenje koje je globalno povezano, koje osjeća odgovornost za naš svijet, za naš planet, ima jasnu viziju o promicanju ljudskog dostojanstva i vladavine prava. Ono odlučno pozvati na odgovornost eh, vlade da uzbiju klimatske promjene i zaštite našu prirodu. To pokoljenje također ima vrijednosti eh, koje su mu zajedničke i vjeruje u budućnost Europe. Dakle, ja želim predložiti nov eh, generacijski pakt za budućnost. Da, ova kriza znači da trebamo ulagati u neviđenim razmjerima. Ali to moramo učiniti na način da sljedeća pokoljenja u Europi imaju koristi od toga sutra. To će ne samo očuvati izvanredna postignuća u posljednjih 70 godina, nego će također osigurati i jednu klimatski digitalnu E, klimatski neutralnu, digitalnu i čvrstu Europu u budućnosti. Kako bismo to ostvarili, Next Generation EU će usmjeriti ova ogromna sredstva u zajedničke prioritete u svim europskim programima. Poštovani zastupnici, uvijek se želim pobrinuti da i ovaj dom ima glas u ključnim odlukama za Europsku uniju. Ovaj prijedlog da ulažemo ova sredstva kroz europski proračun i programe upravo to ostvaruje. Next Generation EU će oporaviti naše jedinstveno tržište koje potiče inovacije, blagostanje i mogućnosti. Sve zemlje članice trebaju ulagati u tehnologije koje će potaknuti oporavak zahvaljujući inovacijama i čistoj industriji. Next Generation EU jača europski zeleni plan i obzor Europa i ulagat će u ključne infrastrukture od 5G do stambene obnove. Istovremeno, ova tranzicija u klimatski neutralno gospodarstvo ne smije dopustiti da itko zaostane. Dakle, Next Generation EU će umnožiti sredstva za fond za pravednu tranziciju i u istom smislu, niti jedna zemlja članica neće morati birati između reakcije na krizu i ulaganja u ljude. Stoga, Next Generation EU povećava sredstva za Erasmus e, i za potporu zapošljavanja mladih kako bi oni stekli potrebne vještine i znanja kako bi se mogli prilagoditi u ovom svijetu koji se tako brzo mijenja. Next Generation EU će pomoći savršeno zdravim poduzećima koja su donijela prave odluke desetljećima i koja su ulagala desetljećima, ali sada su izložena riziku zato jer njihovi natjecatelji imaju pristup svježem kapitalu Znači poduzeća sada dobiti pomoć, dakle mi ćemo ulagati u ključne tehnologije kako bi se naši lanci opskrbe očuvali. Također ćemo ulagati u ključna područja poput e, precizne poljoprivrede i e, umjetne inteligencije. Također e, će Next Generation EU ojačati naše zdravstvene sustave i učiniti ih otpornijima na buduće krize. Ova ulaganja predstavljaju novo europsko opće dobro ona donose istinski neopipljivu vrijednost e, koja pokazuje što znači biti dijelom Unije i to će biti vlasništvo u nas. Ukupno će komisija prikupiti 750 milijardi eura za Next Generation EU i od toga 540 milijardi bit će podijeljeno u obliku bespovratnih sredstava, a 250 u obliku zajmova koji će biti dodijeljeni zemljama članicama. Dopustite mi da jasno kažem da ova bespovratna sredstva i pomoć su besprimjerno ulaganje u našu budućnost. To nema nikakve veze sa zaduženjem iz prošlosti. Ovi poticaji će biti isplaćeni iz proračuna i to ograničava isplate za svaku zemlju prema određenom ključu. To su jasna ulaganja u naše europske prioritete. To jača jedinstveno tržište, digitalizaciju, europski zeleni plan, našu otpornost i još i više europski proračun oduvijek se sastojao iz e, doprinosa. To nije ništa novo. Dakle, doprinosi poticaji za ciljene reforme, za jedinstvo, za usklađivanje uvjeta života u Europi. I naša Europska unija je živi dokaz toga da to sve donosi rezultate. Europska unija je ostvarila konkurentnost e, i e, nadmašila je konkurentnost e, i samodostatnost bilo koje pojedine zemlje. Dakle, ovo je zamišljeno za sve i to se isplaćuje više struko i stoga je Next Generation EU mišljen za sve nas. Dakle, zajednički ulažemo u budućnost Europe i isplaćujemo sredstva prema dokazanom e, ključu u proračuna. I osim toga, komisija će tome pridodati i e, predložiti nove izvore vlastitih sredstava. Primjerice, to se može e, temeljiti na granični porez za CO2 ili na jačanje vanjske trgovine i može se temeljiti na novom digitalnom porezu tamo, tako da tamo gdje se zarađuju milijarde se daje i doprinos općem dobru i moramo biti ambiciozni i tu računam na vašu punu potporu. Meine Damen und Herren. Dame i gospodo, Sada je trenutak za donošenje prave odluke. Oni koji zaziru od takvih e, odluka, njima ću reći da će možda jednom sutra ova kriza nas skuplje stajati. Sada trebamo položiti temelje za budućnost i to znači da moramo reagirati primjereno na ovu krizu koju nismo skrivili. Dakle, moramo odustati od predrasuda iz prošlosti i trebamo steći snagu da e, iz svega ovoga izađe jedna jedinstvena Europa. Ovo je ogroman izazov, ali isto tako nudi nam se jednako ogromna prilika za Europu i e, naša je odgovornost e, učiniti pravu stvar u ovom trenutku. Dakle, sada je trenutak za polaganje temelja za jednu Europsku uniju koja je klimatski neutralna, koja je digitalna i koja je također i socijalnija nego prije. Prije 70 godina naši osnivači su učinili prvi hrabri iskorak kako bi stvorili jednu uniju mira i blagostanja. Danas je pravi trenutak da dodamo naše poglavlje i da učinimo još jedan hrabar iskorak ka održivoj uniji. To dugujemo sljedećim pokoljenjima. Živjela Europa. E, Marija, Hvala gospođo predsjednice. Prije nego što dam riječ predsjednicima klubova zastupnika, molim one zastupnike koje su poslužitelji pozvali da napuste svoje mjesto iz e, sigurnosnih razloga, te naputke i poštuju. Dakle, gospodine, vi ne možete sjediti za mjestom broj 36, to vam je već rečeno dva puta, dakle molim vas da poštujete te upute. Gospodin Manfred Weber, izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice, dame i gospodo, solidarnost, evropska solidarnost se vratila. Duh Roberta Schumann se vratio. Ljudi su palili evropske zastave prije nekoliko tjedana u Italiji. Milioni ljudi izvan Evropske unije se boje za svoju budućnost, eh, za svoje obitelji. I Europa im danas daje jasan odgovor svima u Europi izvan nje, da nisu sami mi ćemo odgovoriti na ovu krizu na solidaran način. Tak, čak i na taj način smo otvorili novo poglavlje u povijesti Europske unije. Neki to nazivaju Hamiltonskim trenutkom. Ja kao mm, član Europske pučke stranke, meni se ne sviđa takva usporedba, jer ja ne bih radio Europu na dugovima. Ali, mm, s obzirom na ovu gospodarsku krizu kad nas je pogodila najveća drugog svjetskog rata, mi smatramo da nema druge alternative. Moramo ulagati u naše gospodarstvo kako bismo ga ponovo pokrenuli. I najvažnije je pitanje se odnosi na e, iznose. Koliko ćemo novca ulagati? Najvažnije je pitanje za što će se upotrijebiti taj novac. I ovime garantiramo da se uzima novi novac za nove probleme, za novu budućnost ovog kontinenta. Drugi element koji je ključan su demokratski postupci i procedure. Zahvalio bih se komisiji na toj izjavi i sad moramo vječu objasniti da je ovo načelo da se europska sredstva ne mogu i ne smiju koristiti bez e, suglasnosti Europskog parlamenta. Moramo osigurati da to i vijeću bude jasno. Moramo također uvjeriti 27 nacionalnih parlamenta u ispravnost ovog prijedloga. Interesantno je da imamo jednu liberalnu vladu, i čak i neke zelene vlade, znači u Austriji su zeleni na vlasti, čak i su tu i neke socijaldemokratske vlade na drugoj strani. Znači moramo se međusobno uvjeriti u ispravnost podrške ovom prijedlogu i, i, i štedljivoj četvorci bi rekao sljedeće. Kao prvo, naša poduzeća, to jest vaša poduzeća neće moći uspjet ako jedinstveno tržište ne bude funkcioniralo, znači da je u vašem interesu da cijela Evropska unija bude uspješna, kao drugo e, tu se radi o preraspodjeli globalne ekonomske moći. Ja ne želim da Kina tu bude veliki pobjednik, a, a Europa veliki gubitnik. I već smo 2009. 10 bili suočeni s ovom situacijom, kad smo izgubili jednu cijelu generaciju i to si ne možemo dopustiti opet, to se ne smije ponoviti. I zato smatram e, da, da imamo sve dobre argumente na našoj strani za naš, za, mi smatramo da solidarnost ide ruku pod ruku sa odgovornošću. I e, u svjetlu toga bih vam rekao da kad sad budemo e, uzimali zajmove na tržištu, na financijskom tržištu, e, se moramo zapitati hoćemo li, kako ćemo vratiti taj novac i, i, i u sljedećem VFO-u, pa vijeće se pokušalo dogovoriti već u ožujku, o, o ovom VFO-u. Ja ne vjerujem da će to baš biti tako lako, zato Europska pučka stranka smatra da moramo biti iskreni. Potrebna su nam vlastita sredstva kako bismo vratili ove dugove. I, i tehnološki divovi su veliki dobitnici ove krize i zato smatram da bi se njih trebalo pozvati. Oni plate dio ovog duga koji će sad nastati. I, sad možemo mi to zvat e, potreba za internim, unutarnjim reformama, europski semestar i bilo što. Ako zatražite susjeda da vam pomognu, onda i vi trebate reformirati vaše sustave i društvo za uzvrat. To mi se čini pošteno. E, nadalje, do, vladina, vladavina prava, e, mi podržavamo ovu mješavinu zajmova i bespovratnih sredstava. E, nadalje, ulaganje u javno zdravstvo, e, to podržavamo i višegodišnji financijski okvir, o tome ćemo još porazgovarati, radi se o poljoprivredi i o koheziji. Znači, e, sve ovo na dobrom tragu, ovo je važan trenutak za budućnost Europske unije i Europska pučka stranka svakako podržava prijedlog Europske komisije. Grazie, presidente Garcia Perez. Prego, Raša Hvala, gospođa Garcia Perez. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, gospođo predsjednice von der Leyen, mjesec dana nakon što je Europski parlament usvojio rezoluciju, e, vi sada predlažete plan Europske komisije za oporavak. To je ambiciozan plan, proevropski plan, plan e, koji je svakako na tragu e, naših prijedloga i zahvaljujem vam na tome što, ste, što dajete parlamentu e, ravnopravnu ulogu s vijećem što spominjete povećanje vlastitih sredstava tu je nadalje izdavanje obveznica komisije, što će pomoći Europske uniji da se da izađe iz krize. Neki od vaših prijedloga bi, bi, su bili nezamislivi tek prije nekoliko tjedana. Znači da su zemlje članice shvatile e, o čemu se ovdje radi. Da, radi se o budućnosti i vjerodostojnosti europskog projekta. Ne radi, radi se samo o solidarnosti, radi se o preživljavanju eura jedinstvenog tržišta i cijelog europskog projekta. Nekim, e, neki možda još nisu shvatili to. Da, mi nismo došli tu da se cjenkamo i svađamo, mi smo tu da ostvarimo jednu političku uniju. Neki u vijeću kao da nisu primijetili što se dogodilo tijekom proteklih nekoliko mjeseci, koja nas je kriza pogodila. E, na desetine tisuća ljudi koji su izgubili živote, tisuće i tisuće radnih mjesta koja su nestala. Kao da nekima nije jasno da će ova kriza dovesti do gospodarske krize. E, e, pad gospodarske aktivnosti u Europskoj uniji će biti 8%. Znači, e, Sad stvarno e, moramo početi graditi političku uniju jer se tu radi ne samo o solidarnosti, nego o većim stvarima. U, ovom, ovoj kaotičnoj situaciji svakako moramo zaštititi Evropsku uniju. Covid je simetrična kriza sa asimetričnim posljedicama i Evropska unija mora ispraviti tu asimetričnost. No nije prihvatljivo se kao zalagat za zajednički projekt, ali onda dopuštati istovremeno nekim zemljama članicama da, da daju potpore svojim poduzećima, a, a druge ostavljamo na cjedilu. Ili ćemo svi uspjeti ili niko. Oni koji ne vjeruju konvergenciju u vijeću bi se barem onda trebali povući i, i ne kočiti one koji žele ići dalje. Budimo iskreni, ne radi se o, to, o, bacanju novca na problem, nego se radi o napretku na razini Europske unije i zato bi vijeće trebalo izmijeniti svoj postupak kako bismo mogli usvojiti e, VFO kvalificiranom većinom. Imamo 23 proeuropske zemlje u Europskoj uniji koje koče četiri zemlje koje ne žele ići dalje. I to je tako kratko vidno. E, to ukazuje na takav nedostatak solidarnosti. Pogledajte uokolo, vidjet ćete da je multilateralnost ugrožena. Moramo osnažiti socijalne mjere, socijalni stup i zaštiti one kojima je zaštita najviše potrebna. Zato mi je jako drago da imate također ovu, ovo jamstvo za djecu, u fondu, moramo ulagati u zelenu tehnologiju, u, zelenu tranziciju, digitalnu tranziciju, moramo zaštititi biološku raznolikost e, i ne možemo pustiti budući naraštajima da, da, da plaćaju sve dugove. Moramo se pridržavati europskog semestra, e, ne možemo, ne možemo uvesti uvjete zbog kojih će se mirovine e, rezati. Potreba nam je održiv pristup i moramo zaštititi vladavinu prava i moramo e, preuzeti svoj dio odgovornosti. Predsjednica von der Leyen, kao što vidite, Europski parlament želi raditi u interesu građana. I sad vi trebate uvjeriti e, kolege u vijeću da e, naprave solidarni iskorak. Hvala. Thank you, President, dear colleagues. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege. Ova kriza e, potpuno mijenja situaciju u kojoj smo se našli. I zato moramo odgovoriti na krizu brzo i odlučno. Nema alternativa moramo e, uložiti mnogo novca u naše gospodarstvo ili će nas kriza još teže pogoditi. Biću jasan. O, ove mjere se odnose na sve zemlje članice i svim zemljama članicama je potrebna ova pomoć bez obzira na to koliko su teško bile pogođene krizom jer se radi o opstanku jedinstvenog tržišta. Ako propadne jedinstveno tržište, to će pogoditi e, sva gospodarstva u Europskoj uniji i odluka predsjednice komisije da pozajmi novac na financijskom tržištu je fantastičan prijedlog. Morat ćemo poraditi na detaljima, ali ja pozdravljam ovaj pristup na, na odabiru ovakvog europskog rješenja za europski problem. I na taj način ćemo izbjeći problem e, s kojim smo bili suočeni tijekom prošle krize kad smo kad su se neke zemlje morale zadužiti još umjesto da im se odmah da novac koji bi mogle ubrizgati u svoje gospodarstvo. Sad se radi ulaganjima na, na 20-30 godina, jer sad želimo ne samo da se gospodarstvo oporavi, nego da se ponovo pokrene. Znači da će ove dugove također morati otplaćivati budući naraštaj i zato ovaj paket za oporavak mora fokusirati na budućnost i ne zapetu u idejama prošlosti. Moramo ponovo uspostaviti perspektive za budućnost, moramo zaštititi radna mjesta, usredotočiti se na investicije e, koje imaju pravu europsku dodanu vrijednost, e, zeleni novi plan i digitalni plan trebaju biti kamen temeljac otporne evropske ekonomije i solidarnost je ključ. E, moramo, moramo se boriti protiv podjela u Europi. Moramo biti ujedinjeni. Kao treće, Evropska unija nije bankomat. To je projekt e, koji se temelji na vrijednostima i zajedničkom viziju zajedničkom vizijom e, zajedničkoj viziji naše zajedničke budućnosti zato se mora poštivati vladavina prava i europske vrijednosti ako se želi dobiti novac iz VFO-a e, Kao četvrto, možemo naučiti mnoge lekcije iz ove krize. E, I zato je konferencija o budućnosti Europe našoj zajedničkoj budućnosti, zato bi se trebala održati, ta konferencija. Put ka oporavku će biti du, dug i mukotrpan, no e, budućnost Europe i jedinstvenog tržišta će utjecati na živote milijuna ljudi. Evropska unija mora ostati ujedinjena i boriti se zajedno. presidente Onorevole Mojten, prego a nome del gruppo ID. Gospodine Mojten, u ime kluba zastupnika ide gospodine predsjedniče, gospođo predsjednic to što je rekla kancelarka Merkel je bilo jednoznačno. Nije htjela ni, ni korona obveznice, ni euro obveznice. A sad, šta sad? Sad se govori o fondu za oporavak, vrijedan 500 milijarda. Ovo je ogroman poklon e, koji se pa- plaća novcima poreznih obveznika bez pravne osnovice. Jer, jer Evropska nije mo, možela podizati kredite do sada. Ali toga, za to kao da danas nikog, za to nikoga nije briga danas. I kada nije to dovoljno. Vi sad tražite još 250 milijarda eura, povrh tih 500. I to je, to je, to je suludo, potpuno suludo. Cijena koju će građani platiti za to je ogromna. Bacate novac e, oko sebe, e, rasipate se novcem kao, kao, koji nije vaš. To je neka vudu ekonomija koju namećete građanima. To je e, financijski harakiri. Ljudima to nije baš skroz jasno još, jer imaju drugih problema i zato što je jednostavno, im je jednostavno teško pojmiti ove ogromne iznose što vi iskorištavate. I vi to sad licemjerno nazivate solidarnošću. To neće završiti lijepo. Molim vlade Austrije, Nizozemske, Danske i Švedske da stanu na kraj ovom e, suludom prijedlogu. Hvala. Presidente Keller, a lei la parola. Predsjednice Keller, izvolite. Hvala vam. Da, suočeni smo sa vrlo ozbiljnom krizom u Europi i moramo reagirati na nju i smatram da moramo udružiti snage i pogledat kako ćemo zajedno izbaviti Europu iz krize. I velika većina Europskog parlamenta je, je rekla svoje. Potreban nam je velik fond za oporavak, VFO i novi zeleni plan kako bi e, riješili e, klimatsku krizu i, i krizu biološke raznolikosti. Drago mi je što zeleni u cijeloj Europi to podržavaju. Dragi Manfrede, e, to je jeftin trik se skrivati iza zelenih, jer svi zeleni podržavaju taj plan. I austrijski zeleni podržavaju e, stajalište ovog e, parlamenta. Možda je to vaš najbolji prijatelj u Beču. Možda u stvari on izaziva probleme. No drago mi je da ste spremni pokušati njega uvjeriti u ispravnost ovog prijedloga. Ne vjerujem da je prijedlog komisije veliki iskorak u pravom smjeru i drago mi je što će se sredstva dodijeliti zemljama u obliku bespovratnih sredstava baš. Možda iznos nije dovoljan, ali ipak nešto. I ne smijemo raditi rezove u VFO-u jer se moramo krenuti budućnosti. Neki su spominjali uvjetovanost e, fonda. Pa pozvala bih sve nas da ne ponovimo grešku iz prošlosti, da ne, da ne, da namećemo zemljama mjere štednje koje nikad nisu funkcionirale niti urodile plodom, niti neće. Trebamo ulagati novac u projekte koji će e, zaštititi radna mjesta i zaštititi naš jedini planet i Fond za oporavak i višegodišnji financijski okvir moraju potaknuti ekološku i preustroj naše gospodarstva i prevladat e, druge probleme kao nepoštivanje vladne prava u nekim zemljama. Neke zemlje vjeruju da ovo mogu riješiti na svoju ruku, ali trebale bi shvatiti da su imale velike koristi od jedinstvenog tržišta, od slobode kretanja i neki čak od pre, mm, pre, pre velikodušnih poreznih e, propisa. Potreba nam je Šumanov, duh Šumana kao prije 70 godina i ovaj parlament je pokazao da je spreman učiniti svoje i nadam se da će i druge zemlje članice članice slijediti parlament. Uvaženi Van der Overveld, Izvolite, ECR. Predsjedniče, kolege, dame i gospodo. Vrlo sam impresioniran načinom na koji naši građani i poduzeća uspijevaju e, se nositi s ovom vrlo dubokom krizom i mislim da i naše mjere trebaju biti isto učinkovite što znači da ako ćemo dozvoliti zajmove i bespovratna sredstva moraju biti jasni uvjeti vezani za to tako da se novac dobije tamo gdje je najpotrebnije. Moram isto tako reći da ima mjera koje se mogu poduzeti, a koje ne koštaju novca. Jačanje unutrašnjeg tržišta je apsolutno neophodno u ovoj krizi. Moramo osigurati da održimo e, naša poduzeća i to tkivo međunarodne grupacije uspijevaju skupiti ogromne količine novca, nemaju uvijek najbolje namjere, tako da moramo razmisliti o zaštitnim mehanizmima, o načinu na koji će biti spaživan novac i kako se to može financirati. I mislim da je izuzetno značajno sa stajališta društva da ljudi koji rade i štede ne bi trebali izdvajati za te programe financiranja. Naravno, moramo razmotriti način na koji to financiramo i kako je uključena Europska središnja banka. Neki imaju iluziju da imamo beskonačnu količinu novca, ali to nije slučaj da je to tako, brzo bi se javili problemi. Mislim da moramo isto tako ostaviti po strani neka pitanja kojima se često bavimo, a to su velike kompanije, digitalne kompanije koje premalo plaćaju, one bi trebale plaćati više, to se treba raditi na efikasan način, na primjer kako to radi OECD ako je to moguće. Ali drago mi je što se pravi napredak u EU. Zastupnica obrije imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo von der Leyen, već mjesecima vas upozoravamo da ova kriza nije samo jedno prolazno razdoblje, nego ima svoje korijene u ekonomskom pristupu koji uništio naše industrijsko tkivo, socijalnu zaštitu i naše zdravstvene sustave. Vi govorite o pokoljenjima i generacijskom paktu, a ja sam e, dio ovog pokeljenja koje je e, e, snosilo najveće posljedice liberalnih politika koje su povećale nejednakosti. Plan oporavka koji ste danas iznijeli trebao je podvući crtu odnosno na ono što se radilo do sada, ali to nije slučaj. Vi kažete da su mjere štednje iza nas, suspendiranje proračunskog nadzora, ali sada se to vraća kroz mala vrata preko europskog semestra i onoga što je vezano za novac, uvjete koji su vezani za novac koji će biti dat državama članicama. Već smo vidjeli šta desnica ima reći i do čega će to dovesti. Da, Naravno, mi bismo željeli vam čestitati tome što imamo porez za plastiku ili za ugljik koji su vrijedni hvale i zadovoljni smo tim. Ali kako možemo prihvatiti da nećete da oporezujete one koji su izuzetno bogati ili one koji su zaista profitirali od krize, uključujući velike supermarkete koje bilježe profite koji su 35% više nego prije. Oni koji su najviše pogođeni krizom trebaju dobiti više potpore, ali budimo iskreni, to neće promijeniti e, sveukupnu jednadžbu. Uvijek će države članice biti te koje će snositi većinu računa i to će biti onda preko leđa evropskih građana. 750 milijardi za fond oporavka to je u redu, ali to je samo jedna trećina onoga što je europski parlament tražio što su radile sve, sve političke grupacije što su tražile prošlog tjedna. Dakle, imamo još e, dodatnih 500 milijardi koje će biti direktna bespovratna sredstva. Niste nam rekli koliko očekujete da ćete dobiti iz vlastitih sredstava. Ne mislim da će vlastita sredstva biti dovoljna za tih 500 milijardi. Vjerojatno će države članice morati se još više zadužiti. I kako je ironično to što vi to zovete fondom Next Generation EU kada ćete upravo od nove generacije tražiti da snosi teret tog dodatnog duga. Dakle, vaš plan krije ključni instrument kojim se um, mogao izbjeći duga, to je otkazivanje duga i mogućnost da središnja banka ponudi direktne zajmove država članice da ih zaštiti od špekulatora. Trebamo državama članicama pomoći da se riješe duga kako bismo demokratski i mirno mogli krenuti pravim putem kako bi se borili protiv klimatskih promjena i nejednakosti u našim društvima. Jer je apsurdno govoriti o proračunskom balansu i drugim pitanjima ako ne znamo u kojem smjeru hoćemo ići. Za nas je to jasno. Niti jedan euro javnih sredstava treba se koristiti za ukidanje radnih mjesta kao što to radi Renault. I ne može se zanemariti proizvodnja i i e, prividno ekološko djelovanje, to je nešto što je radila vaša generacija i prethodne generacije. Trebamo gledati socijalne uvjete, gospodarske, okolišne uvjete. Imamo pitanje okolišne rekonverzije. Ujedinjena ljevica nuditi e, nudi taj alternativni put, predlaže alternativni put iz krize. Treba nam e, potpuni remont našeg modela da bismo riješili krizu i kako bi naše društvo postala otporna na buduće šokove i krize. Hvala lijepa. Gospođa Adinolfi u ime neovisnih članova. Hvala. Ono što nam već od početka govore jest e, da neki elementi daju nadu. Govorimo o bespovratnim sredstvima koje su ukupno veća od zajmova i također izdavanje europskih vrijednosnica i to dugoročnih i također pohvaljujemo i ubrzavanje zelene i digitalne tranzicije koju mi oduvijek tražimo. No sada je pred nama najteži izazov, odnosno vidjet ćemo kako će teći rasprava u vijeću gdje će neke zemlje članice pokušati nametnuti mjere štednje. Nemojte govoriti o tim zemljama kao štedljivima, nego kao sebičnima. Danas je premijer Conte najavio strateški plan koji je okrenut budućnosti i počeo od ponovnog pokretanja ulaganja i kako bi se to ostvarilo pokret pet zvjezdica očekuje pomoć od Europe i nadamo se da će ovaj plan poslužiti upravo tome. Već desetljećima Europa se odupire promjeni smjera i žao nam je što je ovakva kriza jedina uspjela u tome da ispliva na površinu ono što je doista bitno, a to je europska solidarnost. Pišemo li povijest? Možda. Nadamo se da će to biti prava prekretnica za građane ove stare, ali još otporne Europe. Hvala. Hvala zastupnica Adinolfi. Ja se ispričavam svima, ali moramo poštivati mjere udaljenosti. To je obavezno. Tako da mi je žao kada naši poslužitelji dođu vas upozoriti na odredbe koje jesu ispravne. Imamo potpuno opremljene dvije dvorane koje mogu prihvatiti sve zastupnike koji žele pratiti plenarno, a naravno poželjno je da govornici budu ovdje u vječnici. Zastupnik Muresan ima riječ. Dvije minute, izvolite. Predsjednice von der Leyen, dobrodošli u Europski parlament i hvala našem prijedlogu. Dragi kolege, danas je važan dan jer građani Europe očekuju pomoć i potporu od Europske unije danas svi možemo reći dolazi pomoć, stvaramo paket koji daje Europska unija, to je novi instrument, potpora koju pruža će biti konkretna, će promjene za ljude, za poduzeće, za regije i za zemlje. Koji su onda naredni koraci? Danas je samo početak. Trebamo stvoriti najbolji mogući paket oporavka i Europski parlament za to treba biti potpuno uključen u taj paket oporavka. Kolege ovdje u dvorani dolaze iz svih regija Europe. Oni su u stalnom i direktnom kontaktu sa građanima, znaju točno kakve su potrebe na terenu, šta treba bolnicama, šta treba poduzećima, šta treba ljudima i zato mi kažemo da Europski parlament mora biti potpuno uključen u to kako se troši novac iz paketa oporavka, ali isto tako kako se vraća taj novac iz paketa oporavka. Uključenje Europskog parlamenta će osigurati da taj paket oporavka bude najbolji koji skupa možemo stvoriti. Taj paket oporavka će imati utjecaj na budućnost građana i stoga ova kuća koja predstavlja građane Europske unije treba biti uključena u svim aspektima. Dragi kolege, E, trebamo vidjeti cijelu sliku. Predsjednica von der Leyen je govorila o proračunu u cjelini. Trebamo stvoriti paket oporavka koji daje potporu građanima i gospodarstvu kako bi se izašlo iz korona krize. Ali ne smijemo zaboraviti na stare prioritete proračuna EU, na poljoprivrednike, na studente, nove prioritete, zeleni plan, sigurnost građana, digitalizacija i trebamo imati dovoljno pričuve da i dalje reagiramo na nepredviđene krize koje će sigurno javiti u narednih sedam godina. To su načela našeg rada i spremni smo raditi sa Europskom komisijom na temelju toga i očekujemo da Europska komisija na temelju toga radi sa Europskim parlamentom. Hvala lijepa. Hvala uvaženi Benifej. Minuta. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo von der Leyen danas su oči svijeta uprte u nas kako bi vidjeli je li ova naša unija koja je temeljena na vladavini prava i temeljnim vrijednostima koja je plodom eh, borbe kroz desetljeća je u stanju usprotiviti se ovoj krizi. Jesmo li ovim programom doista dali odgovor koji je srazmjeran izazovu? To ćemo proučiti, ali 750 milijardi, od čega je veliki dio bespovratnih sredstava, čini se da daje konačno odgovor na ovu krizu koji je e, tražio Europski parlament e, od samoga početka. Želim se nadovezati na riječi predsjednika Sasolija. Mi ćemo vas podržati, mi ćemo vas podržati ovim naporima ako zadržite razinu ambicije. Stoga vlade moraju dosjedno postupati danas i e, podržati novo europsko pokoljenje. Dakle, treba nam brzina i jednostavnost jer europski građani više ne mogu čekati. Monsieur le Madame cette proposition est une avancée majeure de par l'emprunt qu'elle propose. cependant je vais être. mislim da je ovaj prijedlog veliki korak naprijed za nas ali bit ću otvorena još uvijek se pitamo odakle će doći taj novac za financiranje ovog oporavka. Google, Amazon, Facebook, taj novac je u svim tim multinacionalnim kompanijama koje vrše optimalizaciju takozvanu poreza. Trebamo imati porez za financiranje toga. Sve velike kompanije koje vrše onečišćenje, trebamo imati hrabrost i koristiti instrument vlastitih sredstava, to raditi sada, ne 2024. godine. Kada budemo imati, imali taj novac, možemo dati novi poticaj našim projektima, e, čista energija, izolacija za domove. E, dame i gospodo, ovaj virus ne vodi samo do smrti, nego vodi i do očaja. E, moramo ispuniti očekivanja naših građana Europe. Hvala lijepa na ovom predlogu. Znate naše dodatne zahtjeve. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan gospođo von der Leyen. Drago nam je što ste nam došli predstaviti ono što su predstavili prošloga tjedna Merkel i Macron. Mm, žao mi je što je time međutim umanjena vaša uloga. E, drago mi je što čujem da su vaše rijeci ambiciozne, ali naš, e, e, mi Italijani sa Konteovom vladom smo vidjeli mnogo ambicija, ali malo dijela. Dakle, zbog toga mi morate oprostiti ovo nepovjerenje iz više razloga, samo ću navesti neke. Kako bi se financirao ovaj fond, uvešće se novi porezi koje će snositi potrošači i mala poduzeća, što će još više otežati ovu krizu s kojom se želite boriti. Niste spomenuli nijednom riječju o ne strateške sektore, ali koji su ključni za gospodarstvo brojnih zemalja. Tu mislim na turizam, evo samo da spomenem jedan. I također brinu me rokovi. Ako uspijemo se dogovoriti svi u prvom redu sa nizazemcima, onda ćemo vidjeti konkretne učinke samo iduće godine, a u međuvremenu će e, europsko gospodarstvo umrijeti ne, e, možda od koronavirusa, ali u svakom slučaju od birokracije i to će imati posljedice po europske državljane jer mi zapravo žanjemo ono što vi sijete. Hvala zastupnik Ajhud na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se komisiji na njihovom prijedlogu jer to stvara prostor za plan ulaganja koji je zaista potreban Europi i koji treba doći iz Europe, a ne samo od Europe, ne samo država članica. Jer znamo ako ostavimo to državama članicama dobit ćemo nešto što nije balansirano, što je, imamo sve veće debalanse na unutarnjem tržištu. Polovina državne pomoći dolazi iz Njemačke i to pokazuje taj debalans. I zato nam treba europski programi ulaganja. Zato je ovo tako važno i zahvaljujem se na tome. Mi se nadamo da sve druge političke obitelji kao i moja vlada u Nizozemskoj će vidjeti koliko je potreban tako novi modern program ulaganja, ali to znači za komisiju i da moramo biti sigurni da će ulaganje ići u zeleni plan i digitalizaciju. I to je tu u riječima, ali sada trebamo vidjeti kako to pretočiti u djela. I tu imam jedno pitanje za komisiju. Govorimo od 700, o 750 milijardi sada o državnoj pomoći, sada govorimo više o 200, o 200 tisuća milijardi E, tamo je potpora neuvjetna. Dakle, treba dati uvjete i za državnu pomoć, treba imati uvjete ovdje, ali i za nacionalno ulaganje. Tek onda možemo prosperirati i dobiti novo gospodarstvo koje toliko treba Europi. Hvala lijepa. Uvaženi Šiduo, minuta. Predsjedniče, dame Europska unija počiva na solidarnosti i europljanima treba dati povjerenje i drago mi je što sam e, čula ove ambiciozne riječi predsjednice von der Leyen. Naravno, moramo razmotriti sada pojedinosti. Svi kažu da e, treba povećati vlastita sredstva i pitanje je li pravi trenutak za to. To trebamo pobliže vidjeti. E, dakle, gospođo predsjednice, vi ste e, rekli da je vrijeme da odustanemo od predrasuda i stereotipa. Ja vjerujem da se Europska unija mora tako ponijeti, moramo se držati načela iz ugovora i pokazati solidarnost i trebamo riješiti ovu situaciju u svim zemljama članicama jednako i dakle trebamo postupati prema svima jednako. Europljanima trebaju rad i nada i naše je obaveza to im i pružiti. U minutu. Marton, minuta. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Bez obzira na sadržaj, e, e, e, zapanjujuće je da Europa ponovo u kritičnom trenutku pravi dogovor iza zatvornih vrata. Svi kritiziraju, koji kritiziraju EU zbog nedostatka transparentnosti, oni su dosta upravi pravi. Bolje ako ne želite djelovati demokratski da se tako počnete ponašati. Možemo se samo nadati da dogovor Macron i Merkel iz 2018. godine da će ovaj biti puno bolji, da je dogovor potpuno nestao, nismo ništa čuli o njemu, od njegove najave. Mogu se samo nadati da će ovaj paket dati rezultate, ali imam određenu zabrinutost. E, brine me da ovaj fond od 500 milijardi da neće postati euroobveznica, da neće prebaciti e, dug sa država članica na Europsku uniju i da će dodati samo dugu koji ne podnoši u državama članicama i koji će dovesti do šednje narednih godina koji će dovesti do uništenja tih ekonomija. Nadam se da ćemo imati jamstva u ovom paketu oporavka da sredstva neće ići velikim multinacionalnim kompanijama i korporacijama nego malim i srednjim poduzećima koji su okosnica europskog gospodarstva. Hvala. Hvala. Uvaženi Delane, dvije minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, povjerenici. Počet ću na nizozemskom jer mislim da je ovo važno. Željela bih pozdraviti prijedlog komisije. U prethodnim krizama Europa je predugo čekala prije nego što je reagirala i drago mi je što je ovo sada na stolu. Ljudi su govorili o odnosu između bespovratnih sredstava i zajmova, ali činjenica je da je ovo na stolu je nešto što mogu pozdraviti. Isto tako ideja da smo svi u istoj situaciji i tu trebamo svi zajedno raditi da bismo došli do rezultata. Digitalni porez je nešto o čemu su mnogi govorili, to mogu pozdraviti, ali i ETS, ali ono što je po meni ključno je da se novac na dobar način potroši. Ja se brinem da sada ulazimo u dug koji je neizbježan u ovoj krizi, ali nije jasno kako i kada će se to otplatiti. Ja se brinem ako ne budemo imali vlastite sredstva, jer ako se tome protiv jedna država članica nećemo ih imati, onda ćemo na kraju morati koristiti svoj europski proračun za otplatu tog duga, da ćemo imati manje novca na raspolaganju za uh, politiku i mjere politike. Zato bih ja htjela vidjeti uh, obvezivanje vijeća da ćemo dobiti vlastita sredstva na vrijeme ili da počnemo sa planom otplate već u, okviru ovog VFO-a. Treba nam ja nejasnoća da bi ovaj program funkcionirao. Da kažem nešto gospođi Garcia Perez, reći ću to na nizozemskom, pošto je to važno, da trebamo svi podržati ovaj prijedlog, da smo svi u istoj situaciji da trebamo raditi zajedno. Ali ako vi predlažete da to bude stvar u kojoj ćemo imati 23 protiv četiri nećemo uspjeti. Vi ćete ti, e, te četiri zemlje pogurati u ruke ekstremne desnice. Ako kažete da uradimo to bez jednoglasnosti, računajte na proeuropske snage u tim zemljama gdje uključujem i sebe da bi se ovo postiglo, ali moramo ovo uraditi skupa. Hvala lijepa. Hvala uvaženi Gajer. Jens, minutu. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani kolege poštovana predsjednica von der Leyen. Drago mi je što ste došli među nas. Svaki puta kada komisija predlaže jedan plan, onda je to jedino ispravno da se učini u, u ovoj dvorani koja je sjedište europske demokracije. Također želim zahvaliti komisiji na ovom prijedlogu. Mislim da je on razmjeran izazovu. Malo sam razočaran, međutim, nedostatkom hrabrosti kada je riječ o vlastitim sredstvima. Dakle, s jedne strane imamo niz dobrih prijedloga o kojima smo svi razgovarali, upoznati smo s njima, ali tu imamo i određenu suzdržanost. Ako zamislim situaciju u vijeću, mislim da to ima veze sa prostorom za pregovore, no meni bi bilo draže kada biste jasno rekli koje ta sredstva zagovarate i što želite predložiti i znate da biste dobili za to veliku potporu i bilo, bi e, bilo je jasno e, gdje međutim su oni koji koče. Dakle, ta sredstva? Dakle, trebamo kao prvo uvesti inovacije i digitalizaciju i jačanje socijalnih sustava. Mislim da je to najbitnije. Hvala. Garicano. Hvala uvaženi Garicano. Minuta. Estos días los europeos salimos por fin con cautela de nuestras casas. Hemos sido responsables y la situación sanitaria mejora. Pero la situación económica es dantesca. Quienes viven de una pequeña tienda... Bili smo opredni, oprezni, zdravstvena situacija se poboljšava, ali gospodarska situacija je jako loša. Ljudi ne znaju hoće li sastaviti kraj s krajem, hoće li biti posla. Na milijuna europljana se boji za svoju budućnost. Povjerenici su bili vrlo zadovoljni što je Europska komisija uzela obzir ono što je rekao Europski parlament pokušat ćemo zajednički izaći iz krize, ali e, apeliram na vaš osjećaj odgovornosti, osjećaj odgovornosti država članica. Ovaj plan je hitan. Svaki dan koji prođe više od 2000 poduzeća se zauvijek zatvara u mojoj zemlji. Svaki dan koji provedemo u sterilnim diskusijama će se gubiti još više radnih mjesta i bit će uništeno još više života. Dajte da djelujemo i da osiguramo da će ovaj plan biti pretučen u stvarnost Evropljani gledaju nas i ne smijemo ih razočarati. U pitanju je budućnost EU. Gospodin Žujan, gospodine predsjedniče, hvala lijepa. 540 milijardi eura od to će biti okovi za buduća pokoljenja. Pričamo o tome što možemo postići. Zdravstvena situacija, kriza se ne smije iskoristiti za federalistički plan planovi europskog upravljanja i odustajanja od jednoglasnosti, ali prije svega se bojimo da je to nemoguć san vraćanja na svijet koji smo imali ranije. Ne, to se neće dogoditi. Moramo raditi u svijetu u kojem buduća pokoljenja mogu i u budućnosti imati neke slične zdravstvene kolapse. Jedini je to način na koji možemo gledati na to i možemo raditi jedino na temelju zakonitosti i preferirati lokalne proizvode koji bi trebali prevladati. Dakle, svijet koji ćemo imati u budućnosti će biti svijet gdje ćemo prestati govoriti o vječitom rastu i gdje se nećemo pripremati za krize i socijalni, inače ćemo imati socijalno ekonomski kolaps. Gospođo predsjednica Europske komisije, moramo imati europsku solidarnost pošto sada imamo krizu bez presedana. I pozdravljamo donesene odluke. Ovo bi bio povijesni plan da je bio još ambiciozniji i da smo htjeli zaista ići putem transformiranja našeg okoliša i gospodarstva i da se ne vraćamo više na stare navike. Mislim da plan ne nudi ono što što trebamo dati svojim građanima ne omogućava poštivanje pariškog sporazuma ja preferiram dijela u odnosu e, na e, velike riječi. Zašto ne radimo više za okoliš? Umiremo zbog onečišćenog zraka, e, truje nas ono što jedemo i zbog toga umiremo. I koju budućnost zapravo biramo? Dajte da poslušamo stručnjake za okoliš. E, stručnjake za pitanja raka i slično. Ova kriza je povijesna i naš odgovor na nju treba biti povijestan. Uvažen Eping. Hvala gospodine predsjedniče. Prijedlog Europske komisije je gotovo državni udar. To je pitanje moći u europodručju i u Briselu. Dakle, nalazimo se na pragu prijenosa ovlasti bez presedana zahvaljujući kojemu će e, nečiji novčanici prijeći u tuđe ruke. za VFO ili za europske poreze koji se predlažu, e, to mora biti moguć. I također e, isto vrijedi i za zaduženja koja predlaže Europska komisija čime se de facto krši članak 13. i 11. ugovora. Mi smo ikra koji leti prema suncu. Postupak ratifikacije zahtjeva privolu svih nacionalnih parlamenta, dakle treba e, čuti što u konačnici misle oni koji će sve to platiti. Kada jedan njemački profesor završi na Ustavnom sudu, to je presedan koji mi daje za razmišljanje, ali nažalost ja nisam Njemac. Hvala gospodin domu. Hvala, Europa se definira kao politički projekt odgovorima koje daje na krize. Mnogi građani još se sjećaju načina na koji smo upravljali posljednjom financijskom krizom. Njih smo okrivili za ekscese njihovih vlada i njihovu nesposobnost u planiranju gospodarskih i industrijskih promjena. To ne možemo ponovno dopustiti. Moramo iskoristiti ovu priliku koja se nudi Europi kako bismo pružili ruku građanima i poduzećima i kako bismo doista ukinuli nacionalne granice i kako bismo snažili one regije i urbana područja koja mogu brzo reagirati i moramo se približiti ljudima. Moramo birati između Europe koja će upravljati zastarjelim sustavima koji nisu spremni za budućnost i Europe koja će se zalagati za jednakopravne građane koja će također ljudima omogućiti koristi u obliku društvenog e, i gospodarskog napretka. Dakle, u vašim je rukama sudbina budućih pokoljenja. Nastavite ovim putem bez okljevanja. Hvala gospodine Gonzales Ponsima riječ. Nalazimo se u odlučujućem e, trenutku ili ćemo pokazati ambiciju ili nećemo preživjeti. Ovaj plan težak 750 milijardi eura koji predstavlja komisija jest ambiciozan e, i zato nam nudi i nadu. No, još nam predstoji mnogo posla. Iznad svega parlament mora sudjelovati u izradi plana oporavka i Europa uz ovaj gospodarski maršalov plan e, treba i demokratski maršalov plan koji će obraniti vladavinu prava i naše vrijednosti i to istom snagom kojom branimo jedinstvenu valutu. Također nam trebaju jamstva za to da će se jednako raspodijeliti sredstva iz ovoga fonda. Ova sredstva moraju doći do građana i ove milijarde eura koje obećajemo danas moraju doći do ruku građana koji nam više ne vjeruju kada govorimo o milijardama. Prečesto zapravo to nije imalo nikako značenje za građane. Osim toga, ovaj fond mora biti što prije na raspolaganju. Milijuni ljudi u Europi više ne mogu čekati. financijska nesigurnost e, na kraju krajeva ubija više od virusa. No, ovaj e, fond ne možemo ostvariti sa ovakvim europskim proračunom. Sada nam treba više sredstava. Osim toga, fond se ne može koristiti za na neki način prikrivanje politika onih vlada koje su loše postupale. Ako dalje samo hranimo populizam, on će samo rasti. 27 zemalja članica će uplatiti ta sredstva i ona će isto tako vući sredstva iz fonda. Ne možemo misliti da će taj novac pasti s neba. Prije ili kasnije će građani morati dati svoje doprinose, stoga ovim planom se moramo obratiti građanima, a ne vladama. Dakle, treba tu igrati ulogu i socijalna država. Osim toga, to ne smije ugroziti idući financijski okvir jer će nacionalni parlamenti na kraju krajeva morati usvojiti taj plan. I za kraj, gospodarstvo se nastoji samo, ne sastoji samo od brojki nego i od povjerenja ovdje. Ne govorimo samo o brojkama nego o ljudima i o životima svih naših sugrađana, a ne političara koji nama upravljaju. Hvala. Zastupnik Fernandez, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je povijesan dan. On bi mogao predstavljati početak neopozivih važnih promjena u izgrađenje Europske unije, promjena koje posjećaju na trenutak kada je stupio na snagu euro. Izdavanje ovih vrijednostica predstavlja doista značajnu promjenu u gospodarskom i socijalnom projektu Unije. On predstavlja jedan iskorak na kojem radimo desetljećima. Danas pred sobom imamo prijedlog Europske komisije koji upravo to iznosi. Ovaj prijedlog ovog paketa oporavka, odnosno fonda za oporavak, smatram da je valjan, razuman, koji treba proučiti, naravno, jer nismo imali dovoljno vremena za detaljno proučavanje ovog prijedloga i zato želim iskoristiti ovaj trenutak kako bih zamolio članove vijeća i parlamenta da učine sve što je moguće kako bi ostvarili ovaj plan u korist svih europljana. Hvala. Riječ ima zastupnik Azmani na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Da, usred e, ove krize bez presedana ne možemo reći da je itko ustao nedodirnut njome. Ljudi se razboljevaju, gube svoje voljene, njihova poduzeća propadaju i gube radna mjesta. Ljudi se zbog toga propitaju i pitaju se što je važno, koji trebaju biti njihovi prioriteti. Također i mi na isti način moramo propitati europski proračun. Suočavamo se sada s ovom krizom, ali tu postoje i drugi izazovi. Ljudi od nas traže jedinstveni ogovor i mi moramo pokazati da smo mudri i odgovorni i da ne želimo prebaciti ovaj vrući krumpir budućim naraštajima. Kako bismo to ostvarili moramo odrediti najvažnije prioritete. Moramo se upitati kako možemo preusmjeriti i reformirati naša gospodarstva kako bi ona izišla iz ove krize jedinstvenija i snažnija. Moramo se prilagoditi novim okolnostima kako bismo se mogli oporaviti i steći novu otpornost. Hvala sljedeći riječ e, ima zastupnik Hajder. Milijuni Europljana ne znaju kako će e, doći do kraja mjeseca, kako prehraniti svoje obitelji. Dakle, mnogi ljudi se boje za svoju budućnost, a e, ovdje Europski parlament e, raspravlja o ovom prijedlogu koji je težak milijune. I e, europski proračun, međutim, još nije ovdje. To je neka vrsta duha. Dakle, mi smo u rukama ove sadašnje komisije koja nema nikakav plan i program i ne zna što želi točno učiniti. Tisuće milijardi eura se e, rasipaju u ovoj teškoj krizi Europske unije. Unija duga će e, se ostvariti transferima sa sjevera na jug i time će se ostvariti san svih eurokrata. Dakle, oduzet će se nacionalnim parlamentima mogućnost da kažu zadnju riječ. Dakle, Brisel iskorištava ovu krizu kako bi stvorio nad državu ili super državu. Hvala. Sljedeći ima riječ zastupnik Urtasun na jednu minutu. Hvala. Ovo je doista važan paket koji predstavlja važan iskorak eh, ka daljoj integraciji europodručja i također je E, to paket e, koji zahtjeva od nas zajedničko zaduživanje kako bismo se zajednički suprotstavili ovoj krizi. Možda smo trebali odlučiti o jednom težem, snažnijem paketu, možda je ovo tek ono što je minimalno potrebno za suočavanje oboje sa ovom krizom. No, e, ovdje se obraćamo komisiji i vijeću, dakle ne možemo biti taocima četiri države koji nisu na visini zadatka. Također želim dodati tri napomene. Dakle, e, bilo digitalna tranzicija, e, ekološka tranzicija jesu važne, ali ne smijemo zaboraviti ni socijalnu dimenziju koja je već ugrožena prethodnim krizama. Također, Pristupanje reformama ne smije biti tehnokratsko bez parlamentarnog nadzora. I kao treće, nemojmo uvoditi protusocijalne mjere i mjere štednje koje su već ugrozile brojne države. Ovdje moramo pokazati solidarnost. Hvala. Zastupnik Fidanca. Hvala. Nakon više tjedana i mjeseci konačno imamo prijedlog crno na bijelo, ali nije zlato sve što, sija. Tu ima e, dosta upitnih aspekata, dakle i jedinstvenost e, doprinosa da ovo jest dobar znak, ali nije dovoljno. Zatim, e, ispraćivanje sredstava jer sredstva su hitno potrebna. Dakle, ako imamo jedan instrument koji će biti raspodijeljen na sedam godina, to neće suzbiti krizu. Zatim namjena, jer vi stalno dodajete sredstva za e, ideološke prioritete i e, ne razmišljate o virusu nego kao da nikad nije postojao. I nadalje trebamo pozorno trošiti ova sredstva, e, to je jedna stvar, ali ne smijemo dopustiti da na Brisel diktira ono što možemo raditi kod sebe. Zatim, europski porez, dakle, trebamo nadoknaditi sredstva od vanjskih subjekata, ali ne smijemo dopustiti da dodatno porezno opteretimo naša mala i srednja poduzeća i mi ćemo izbliza doista paziti u tom smislu što se poduzima. Hvala sljedeća ima riječ zastupnica Regner na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Ovim prijedlogom e, za oporavak komisija pokazuje da postoji rješenje, pokazuje više hrabrosti, solidarnosti i više Europe. Niti jedna zemlja nije otok i tu se obraćam e, onim egoističnim e, četirima državama. Dakle, prestanite konačno sa e, ovom uskogrudnošću Europa mora ostati jedinstvena ili će propasti. I sjetite se vlastitih e, obećanja kada je Austrija predsjedavala. Dakle, Europa koja štiti, štiti bolesne, mlade, žene koje su posebno teško zahvaćene ovom krizom. Dakle, trebamo se prisjetiti obećanja koje smo dali prije godinu dana. Dakle, zaštitimo sve te ljude, a to znači da i polovica ovih sredstava koje sada izdvajamo treba biti namijenjena ženama. Dakle, one su pola stanovništva i one moraju dobiti pola sredstava jer su doista posebno pogođene ovom krizom. Hvala. Hvala za kraj rasprave. Ima riječ zastupnik Anemans. Hvala gospođo predsjedateljice. Ako ste nedavno prolazili kroz Zaventem, možda ste vidjeli da je jedna traka ulice de izbrisana zahvaljujući ministru. Dakle, to je primjer toga kako osobe koje su na vlasti iskorištavaju krizu u druge svrhe kako bi ostvarile određene snove o centralizaciji ili federalizaciji. Isto vrijedi i za udruživanje dugova ili za europski porez. Dakle, prikriveno se iskorištava ova kriza za ovakve smicalice. Gospođa von der Leyen e, je rekla da je ovo prilika za Europu, da, za vas i za vašu elitu, ali za europske građane. Ovo je trenutak e, u kojem se zataškavaju stvari i to je doista ogroman ispit pre kojem se nalazi iznad svega stanovništvo. Hvala. E, riječ u ime komisije ima povjerenik Šeščović. Hvala, gospođo predsjedateljice. Uvaženi zastupnici, poštovani kolege iz Europske komisije. Na početku želim svima zahvaliti na ovom pozitivnom odazivu na prijedlog koji je danas iznijela komisija i želim vam zahvaliti na nadahnuću koje nam je ovaj dom e, pružio vašim rezolucijama, vašim raspravama. Mi tražimo način kako odgovoriti na e, vaše zahtjeve i pokazati veću solidarnost, kako iskoristiti ovu krizu kao priliku za modernizaciju europskih gospodarstava i za učvršćivanje položaja Europske unije kao globalnog aktera i igrača. Iznosimo danas jedan prijedlog bez presedana koji je neviđen u povijesti jer želimo prilagoditi početni prijedlog za VFO trenutačnim potrebama, a to stoga što smo svjesni toga da je ova kriza toliko teška da moramo osmisliti novi instrument, e, a to je upravo Next Generation EU. Dakle, govorimo o 1,1 e, bilijunu eura i dodatnih 750 milijardi eura za instrument e, sljedeće generacije Next Generation i to će biti podijeljeno između bespovratnih sredstava i zajmova kao što ste predložili u rezoluciji. Drago mi je što su predsjednici klubova zastupnika podržali ovaj pristup i želim vas uvjeriti u to da znamo da će se uspjeh ovog prijedloga suditi prema rezultatima. Ako budemo ulagali sredstva u prava područja, a to svakako želimo učiniti. Svjesni smo toga da ako želimo modernizirati europsko gospodarstvo, da moramo ulagati u održive tehnologije, u ekološke tehnologije, da moramo pojačati digitalizaciju i da moramo iz ovoga izući pouku o jačanju otpornosti europskih gospodarstava jer znamo koliko je teško ovisiti o jedinstvenom dobavljaču ili o određenim opskrbnim lancima za određene materijale i robu kao što smo upravo vidjeli u posljednjih nekoliko mjeseci. Dakle, ono što je pred vama je prijedlog koji će nam pomoći ne samo u svladavanju krize, nego i u modernizaciji i u zadovoljavanju važnih socijalnih aspekata i standarda naše politike i e, koji će nam pomoći u jačanju otpornosti Europe za svijet budućnosti. To je prijedlog povezan sa dugom i sa e, vlastitim sredstvima u govorima određenih zastupnika. I tu želim reći da smo sve proučili i da izlazimo pred vas sa novim mogućnostima za prikupljanje vlastitih sredstava koje dajemo na razmatranje vama i zemljama članicama. Također želimo u tom smislu iskoristiti nove prihode iz ETS-a koji će doći iz zrakoplovstva i iz pomorstva i njih iskoristiti kako bismo financirali u budućnosti dio VFO-a. Također razmatramo i mogućnost uvođenja poreza na jedinstvenom tržištu, naročito za poduzeća koja najviše koriste. Također e, ćemo pratiti pozorno poštivanje pariških ciljeva i od strane drugih zemalja na svijetu i pratit ćemo njihovo nastojanja u smanjenju ugljičnog otiska i pratit ćemo to sa mogućnošću uvođenja poreza na ugljik koji će možda postati dijelom europskog proračuna. I ne smijemo naravno zaboraviti ni na digitalni porez. Naravno u tom smislu trebamo postići globalan sporazum možda u okviru OECD-a ili skupine G20, ali ako u tome ne uspijemo, onda smo spremni kročiti samostalno tim e, putem. Neki su zastupnici također e, istaknuli pitanje nepravednog oporezivanja i izbjegavanja poreza i to su naravno prioriteti na koja se želimo usredotočiti i e, naravno za to su ključni prioriteti izvršenje proračuna i e, nadzor e, oporezivanja. Nisam shvatio govor gospodina Đonđaša koji nas je kreatizirao zbog nedostatka transparentnosti. U 12 sati kolegi je usvojio taj prijedlog, a u 13 sati je došava ovamo. Dakle, mi smo došli prvo pred vas iznijeti ovaj prijedlog. Naša predsjednica je detaljno obrazložila što želi učiniti i na koji način. Stoga smatram da mi time pokazujemo da poštujemo pravo demokratskog nadzora Europskog parlamenta i to ćemo učiniti u budućnosti i sama ćemo raspravljati o svim zakonodavnim prijedlozima koji su složeni i za koje nam je potrebna suradnja sa Europskim parlamentom. Također bilo je dosta pitanja povezana sa državnom pomoći. Gospođa Vestagor, Vestager je poznata po tome što razmatra svaki zahtjev za isplatom državne pomoći i e, znamo da je u ovih nekoliko tjedana e, bilo izuzetnih trenutaka, dakle moramo se boriti za preživljavanje, za e, osiguranje odgovarajućeg dohotka našim državljanima i za očuvanje radnih mjesta. I to i činimo. Ako dopustite, gospođo predsjedateljice, završio bih sa jednom molbom. Mislim da smo u istinski povijesnom europskom trenutku kada svi moramo pokazati sposobnost vodstva. Cijenimo potporu Europskog parlamenta, kao što je istaknuo gospodin Gozales Ponsa, ali trebamo vašu pomoć kako bismo uvjerili vaše sunarodnjake. I time se obraćam i vijeću i zemljama članicama jer treba donijeti brzu odluku, hitnu odluku i naravno trebamo usko surađivati sa svim nacionalnim parlamentima jer kada govorimo o pragovima, gornjim granicama i vlastitim sredstvima, naravno da nam za to treba i ratifikacija nacionalnih parlamenata. I zato nam treba pravo političko vodstvo na europskoj razini koje će pripomoći Europi u svladavanju ove krize i pripremiti je za sljedeću fazu. Dakle, svoju posljednju rečenicu upućujem svima vama. Poduzmimo taj napor u korist Europske unije. Učinimo to u ime sljedećeg naraštaja i učinimo to kako bismo pokazali građanima da znamo kako svladavati krize i da znamo pripremiti Europu za 21. stoljeće. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala gospodine potpredsjedniče i za kraj rasprave riječ ima vijeće gospođa Nikolina Brnjac. Hvala Gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici, zahvaljujem vam na ovoj raspravi i prenijet ću vaša stajališta kolegama i predsjedniku Europskog parlamenta i njegovom e, timu. Kao što sam rekla na početku, e, vijeće je počelo pripredni rad na prijedlogu komisije kako bi e, što prije postiglo sporazum. Kao što sam već jučer spomenula na videokonferenciji ministara europskih poslova, tada smo raspravili elemente koji su nam potrebni i koji će oblikovati instrumente za pokretanje europskog gospodarstva i kako bismo ostvarili kratkoročne prioritete poput konvergencije, solidarnosti i fleksibilnosti kako bismo uspostavili jedinstveno tržište i kako bismo jačali otpornost i stratešku autonomiju Europske unije s obzirom na buduće izazove. Time se naglašava potreba za trenutačno oslobađanje sredstava i u odgovarajućoj visini. Procjena negativnih učinaka krize je važna radi valjanosti e, pouzdanosti pouzanosti Europske unije, ta će rasprava e, trajati i dalje sljedećih tjedana i mjeseci na razini vijeća komisije. Nadam se da ćemo postići potrebnu konvergenciju kako bismo što prije usvojili europski proračun koji nam je hitno potreban vijeće treba i vodstvo Europskog vijeća kako bi došlo do stajališta. Europski parlament naravno je svjestan e, hitnosti VFO-a čije brzo usvajanje ima naravno daleko sežne posljedice e, po naše građane, poduzeće lokalne vlasti. E, predsjedništvo će pozorno saslušati stajalište parlamenta i radujemo se daljnoj suradnji između naše dvije institucije kako bismo pripremili teren za ambiciozan VFO okrenu ka budućnosti kako bismo bili spremni za sadašnje i buduće izazove. Hvala gospođo ministrice. Ovime zaključujemo raspravu. Zapisnik sa ovog zasjedanja će biti podnesen na usvajanje Europskom parlamentu na sljedećoj sjednici. Ovo zasjedanje je e, zaključeno. Hvala.